Štovane kolege, mislim da bismo mogli početi jer je već prošla naša akademska četvrta, pa možemo i početi sa sastankom. Svima bih željela izraziti dobrodošlicu. Kao što znate, sastanak se i danas, kao i jučer, prenosi na web streamu. I mislim da odmah možemo početi s našom raspravom o transparentnosti, ali E, prije nego što zapravo počnemo, da vam još samo kratko prenesem odluke koje smo jučer na sastanku koordinatora donijeli i o tome što smo sad odlučili da treba iznijeti pred odbor da vi odlučite. Prvo, pitanje alokacija kako ćemo rasporediti sa izradom mišljenja. I mi smo odlučili da ćemo mi raditi na jednom izvješću na kojem radi Libe odbor i riječ je o uspostavljanju mehanizama za veću demokraciju, pravnu državu i tako dalje i mi smo onda molili Libe da nam da mišljenje, mi ćemo raditi jedno samo inicijativno mišljenje. A mi ćemo to raditi na bazi članka 50 koji nam daje isključivu nadležnost u tom području, pa ćemo onda zapravo naše mišljenje raditi neovisno o Libeu, a osim toga smo vodili raspravu da li oni trebaju raditi za 2014. Da li bi trebali napraviti naknadnu pregled onog što se radilo za 2014. Onda smo razmišljali koje mjeri je za tako jedno mišljenje bitna konstitucijska dimenzija, a to će jasno ovisiti i o proračunu koji je dodijeljen Europskom parlamentu, ali to nismo mogli zaključiti, nego ćemo na idućem sastanku. Raspravljali smo o novim izvješćima kojeg će AFKO sljedećih mjeseci raditi. Biće jedno izvješće o e-demokraciji, elektronskoj demokraciji i njegovim potencijalnim izazovima koje predstavlja Evropskoj uniji. Tu smo imali socijaldemokrate, ali i FDD koji su izrazili zanimanje za tu temu pa ćemo odluku o tome da li će se o tome raditi jedno samo inicijativno mišljenje donijeti na jednom od sljedećih sastanaka. Osim toga smo se složili zatražiti ovlasti, a dakle autorizaciju, da nam da za sastavljanje izvješće na vlastitu odgovornost o politici jačanja naše obrane i sigurnosti i naravno to mi imamo ponovno da to ovlasti na temelju ugovora iz Lisabona nije još uvijek gotova taj naslov, nemamo konačnu verziju naslona, ali pretpostavljamo da će AFET, koji inače je glavni odbor za te stvari, nas zatražiti da sudjelujemo i izvjestitelj će biti za to izvješće iz e, kluba zastupnika Pučana. Također smo tražili dozvolu da napravimo jedno izvješće o stanju implementacije, jer kao što znate imamo kvote e, naših izvješća i to će biti o tome koliko se implementira poglavlje Dakle, kako se implementira u Europi mm, prava i, i obaveze iz povelja o temeljnim ljudskim pravima. Izvjestite će biti iz Mi smo isto tako dogovorili da čim bude vremenske prilike i općenito mogućnosti, tražit ćemo odobrenje da sastavimo izvješće na vlastit, inicijativno za o modelima implementacije evropske zakona, dakle zakona. Isto ćemo proučiti ulogu referenduma u okviru upravljanja europskoj uniji. Vjerojatno ćemo organizirati radionicu na tu temu. A možda ćete onda razmisliti da izradimo i vlastito mišljenje o tome, no počet ćemo za sada samo sa radionicom. Raspravljali smo i o misijama za prvih šest mjeseci iduće godine. Dogovorili smo se unutar Evropske unije da imamo dvije misije i to ono što se zapravo odgodilo za na 2015. od prije, to bi bilo onda i onda je Španjolska, ali to je još stvar koja čeka da nam više rangirane strukture Europskog parlamenta to odobre i amenuju. Vjerojatno će to biti u drugoj polovini godine, to smo za tada. Ali onda nas ta cijela rasprava dovela do vjerojatno pitanja da ćemo imati Mađarsku, Slovačku i Poljsku također kao zemlje mi za misiju u drugom polugodištu godine. Potom pitanje jednog stručnog savjetovanja o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima kao i elektronskoj e-demokraciji u Europi, da vidimo kakve su posljedice, jasno, na tim što se nije, recimo, taj cijeli proces još doveo u konačnu fazu i kakvi su izazovi koji se očekuju u budućnosti. Dogovorili smo jedno stručno savjetovanje o ulozi Europske unije u narodima i drugim međunarodnim globalnim organizacijama. Potom smo raspravljali o podnesku, dakle o odboru za podneske, koji nam je do, dostavio informaciju kako jedan talijanski građanin, državljanin želi on je da se obratiti parlamentu i pisao je svoj podnesak u kojem se žali da pripadnici oružanih snaga imaju problema kod izlazanja na izbore. Prema tome, mi inače sada radimo trenutno na amandmanima za reformu Europskog izbornog zakona, pa smo u tom kontekstu jučer i potvrdili da će zajedničko dakle saslušanje, odnosno stručno savjetovanje između AFKO i AFETA o tome kakve su posljedice kakva je implementacija svega nakon uh, ugovora iz Lisabona kako to izgleda i sad primjene. to će biti 13. listopada i 14. i to tu smo se dogovorili, dakle, da nam dođu dva stručnjaka iz AFKO, jedan je profesor Kutrakis iz uh, Gradskog sveučilišta London, drugi je Stefano Svesti, bivši predsjednik Međunarodnog instituta, instituta za međunarodne studije u Italiji. I osim toga će sudjelovati koordinatori, to je jasno, i koordinator će dalje dogovoriti ko će sve biti na tam javnom savjetovanju, to će ovisiti o njihovim odlukama. Osim toga, sjećate se da je potpredsjednik gospodin Franz Timmermans mora otputovati neočekivano u Italiji zbog probleme sa migracijama i ovom krizom bez migracija, pa nije mogao biti s nama. Ali unatoč tome ćemo raspravljati o tim temama koje smo, o kojima smo i s njime željeli govoriti. I to riječ je o stručnjacima koji su pozvani, a sve to skupa u okviru onog takozvanog izvješća Stena Gigolta jer Stan je izvjestitelj za izvješće na vlastitu inicijativu o odgovornosti, transparentnosti i e, integritetu evropskih institucija. Koliko ja sam ja shvatila, on je želio sve nas zapravo približiti jednom zajedničkom, koherentnijom pristupu u opće evropskim institucijama i kako evropske institucije bivaju percipirane u javnosti, naravno te učiniti ih puno vidljivijima. Mi smo dogovorili da se u tu svrhu izrade studija koja je napravila dakle naš odjel za politički odjel za prava građana i ta prva studija upravo govori o institucijama, dakle lobističkim institucijama koje zastupaju posebne interese. A druga studija će govoriti o financijskim interesima i provjeri istih u nacionalnim, preko nacionalnih zakonodavstva i nacionalnim okvirima. Vi ste dobili te studije, već su vama već dostavljene a studije će gospodin David Cohen i Roland Blomer ovdje prezentirati, koji su pozvani danas na naš sastanak i koji će tim prezentacijama kratkim tih studija uvesti, zapravo otvoriti raspravu o tome. Osim toga je s nama i jedan isto tako vrlo prominentni stručnjak, Janos Bertok, stručnjak za te slučaje, koji je vodi upravo takav relevantan odjel za te pitanja u OECD-u a naravno to je naš izvjestitelj Sven Mislim da imamo i političkih stručnjaka još i čitav niz drugih danas ovdje. Pa bih danas počela sa gospodinom Janosom Bertokom, njemu bi dali riječ, dakle Janoš Bertok, šef dotičnog odjela u OECD-u, koji će nam govoriti upravo o transparentnosti i integritetu evropskih institucija i političkoj odgovornosti, političkoj i svekoliko drugoj njihovoj odgovornosti. Izvolite, gospodine Bertok, imate riječ. Hvala, ovdje je stvarno to je velika čast, ali i radost biti ovdje s vama i razgovarati o tome kako mi na to gledamo sa nacionalnih zapravo pozicija. OECD tu su članice, e, članice Evropske unije zemlje, ali isto tako i Sjeverne Amerike, zatim iz Pacifičke regije, Japana, Koreje i recimo Australije i Novi Zeland. Prema tome mi smo jedna apsolutno globalna organizacija. Pa bih vam htio prikazati perspektivu koja je kod nas s obzirom na takvo jedno veliko članstvo svih mogućih država iz cijelog svijeta kad se govori o tim pitanjima transparentnosti, odgovornosti i integriteta. I onda da naglasim koji su naše zapravo, koji su najveće razlozi, najveći razlozi za zabrinutost u zemljama članicama OECD-a. Kad pogledamo unatrag 5 do 6 godina razdoblje, možemo utvrditi da smo proživjeli jedan veliki gubitak povjerenja. Mi tu smo zbilja deficitarni, a u današnjem kontekstu generalno se vidi da se posvuda gubi povjerenje. Ako usporedite tu situaciju sa onim vremenom prije financijske krize, vidimo da je bilo znatno bolje, ali nakon toga je došlo do velikog povećanja gubitka povjerenja. Dakle, 5% je otprilike u prosjeku gubitak povjerenja u javne institucije u zemljama članicama OECD-a. Kad pogledate korelacije kako je to povezano, e, s čim onda vidimo da jedan od bitnih čimbenika koji na to utječe je upravo transparentnost. Jer veća transparentnost i antikorupcijske aktivnosti su e, bitno, kako mi to kažemo, statistički, u bitnoj, statistički bitnoj korelaciji upravo sa ovim gubitkom povjerenja. Vidite ovdje galupove podatke koji vam svi pokazuju kako se recimo otvoreno uključujuće vođenje i objavljivanje i provođenje politike, kako to djeluje direktno na povećanje povjerenja. Ovo tu su rezultati jedne analize koja je provedena u ECB koja je pokazala da i zakonodavci i s druge strane lobisti vjeruju da je upravo transparentnost ta koja je i sve zapravo reforme i pokri stvara povjerenje i zbog toga vidite naša glavna razlog za zabrinutost i naš glavni motor je upravo ta transparentnost i želimo vidjeti kako ju možemo povećati. Ako pogledate ove trendove među nacionalnim vladama, rekao bih da je to upravo jedan veličanstven napor kojeg su države uložile u području OECD-a, dakle među članicama OECD-a imamo osam država koje su donijele zakone u, o lobiranju i koje su tražile u svojim zakonima da se poveća jedna transparentnost u samom lobiranju i naravno njihovoj vezi sa javnim službama i politikom. I pogledajte, ovdje imate već pola stoljeća u biti iste brojke. To pokazuje koliko su veliki ti napori kako se vlade sve više traže, trude da donesu adekvatnu zakonodavnu regulaciju, to se dogodilo u Velikoj Britaniji prošle godine u Irskoj, recimo koja bi bila na tragu toga da se poveća transparentnost, pogotovo u tim djelatnostima lobiranja. Međutim, u preporukama koje smo dali nakon procesa monitoringa, mi naravno govorimo da treba vidjeti kako izgleda provedba tih zakona, a s čime i ona po, počinje provedba. Ovdje vidite kako su ocjenjene različite mjere od strane zakonodavaca, ali i od strane lobista. I vidite da to zapravo nije općenita mjera, nego manje, više zapravo su mjere koje su po mjeri skrojene. Recimo, pravi se briefing za jedne i druge, ali radionice za zakonodavce je puno manje, jer to je više se radi u smislu stvaranja velikih mreža za sve ove koji su umješani u lobističke aktivnosti. Sad, onda osobni savjeti i tako. To su mjere koje su recimo opet puno, puno djelotvornije kod članova parlamenta i ljudi iz javnih službi iz politike nego kod lobiranja. E sad, kad pogledamo koja je, koji su to zbilja postojeći instrumenti s kojima raspolažemo, onda moramo početi sa pravilima ponašanja, kodeksom ponašanja. I kako lobisti gledaju na ta pravila, na taj kodeks ovo je jedna vrlo reprezentativna studija, baš rađena na jednom reprezentativnom uzorku u našoj anketi, jer smo imali više od stotinu različitih lobističkih firmi koji su ispitane u okviru ove ankete i pokazala je da oni smatraju da na nacionalnoj razini bilo kakav kodeks ili pravila ponašanja nisu posebno učinkovita, jer ne daju nikakve poticaje, ali ne da donose nekakvo priznanje. Kad pogledate u kojoj mjeri su oni usklađeni s takvim kodeksima, vidite da velika većina to zbilja ne smatra ni malo učinkovitim jer nemaju ni nekih posebnih sankcija. Nema doduše nekih nagrada, ali nema ni nekih sankcija, ako i nisu kompletno usklađeni sa tim nekim nacionalnim kodeksima ponašanja. Dakle, koje su bile još velike brige i koje je istaknuo taj izvješća o našem monitoringu nakon kojeg smo dali, u smo dali preporuke. Jedno je bilo ovo o čem smo govorili u kojoj gdje je dobio neku nagradu ako se dobro ponašaju, uvjetno kazane Pokazalo se da je kod eksekutive u nacionalnim zemljama se uglavnom poduzimaju sve posebnije i sve više različitih mjera koje su po toj zemlji specifične i ona ih poduzima. Međutim, još uvijek samo pola zemalja iz OECD-a koristi i primjenjuje takve posebne specifične mjere kad je recimo o njihovim gornjim e, zaposlenicima tih lobističkih firma ili onim top predstavnicima. Kad pogledate drugdje, kad pogledate situaciju kod ovih zakonodavaca, to je situacija bitno drugčija. Dakle, bilo koja mjera koja bi se morala primijeniti protiv ovog da ljudi rotiraju iz javnih službi, prelaze u privatno gospodarstvo, u lobiste sa stanovitim znanjima i tako dalje, to je dosta rijetko kod nas. Mi znamo da u Sjedinjenim državama jedva 4% svih kongresnika koje je otišlo s mandata kongresnika postalo lobistima. A prije tri godine ih je već pola bilo. Dakle, pola senatora je već postalo senatorima. Vidimo koliko se tamo ta situacija izmijenila i zašto je to bitno. Zato što su oni de facto bili angažirani e, nakon njihovog odlaska iz senata samo zato što su znali prava vrata i koji je pravi pristup. O tome je ovisilo koliko će ih platiti. Recimo, bivši zaposlenici neke stranke vidli su da ako se nisu kasnije mogli na pravi način servirati i, i otkriti ljudima u, u industriju, u industrijskom lo, lobist, među lobistima gdje je kakav pristup, da im se za pet puta znao su, survati i umanjiti prihod. Dakle, tu su, to su oni prodavali. I sad, što se događa sa lobistima, međutim u obrnutoj situaciji kad oni dolaze na neke pozicije u vladi ili javne dužnosti. Evo vidite recimo u jednom velikom dijelu OECD-ovih zemalja članica nema nikakvih mjera koje bi bile predviđene za takvu situaciju. Sad pogledajmo kakva je praksa. Naša anketa, analiza je pokazala, ta stručna studija, da nije bilo restrikcija. Međutim, kad pogledamo koliko je de facto lobista poteklo iz vladinih redova ili parlamenta, glavnom javnih službi, a onda smo vidjeli da taj broj već jako raste, bitno raste zadnjih godina i da je sad već poprilično velik. A onda imamo i još nešto, imamo one potpuno netransparentne lobiste koji e, zapravo se strane i sjene lobiraju, to su pogotovo, to ne direktno, oni dakle ne nastupaju kao članovi ili tih lobističkih udruga uneseni u registar svih lobista, nego djeluju preko različitih savjeta konsultantskih firmi ili stručnih konsultacija i slično. Pa onda, recimo, glavni izvršni direktori, barem u tri četvrtine svih OECD-ovih članicama, može postati, dakle bivši glavni čovjek iz neke lobističke firme može recimo otići i postati glavni konsultativni stručnjak kojeg se angažira za vladu ponovno. I šta onda pokazuje analize? 18%, 18% de facto tih lobista sjedi u takvim različitim think tankovima ili stručnim skupinama ili konzultantskim firmama koje se angažiraju. To je ta gola istina i praksa. Sada vidimo zašto to sve može postati problemom. Jer u velikom broju zemalja članica, u većini naših zemalja članica OECD-a, uopće nema mjera kojima bi se osiguralo javno objavljivanje, pružanje informacija na bilo koji način o sastavu i zadaćama i pozadini takvih stručnih skupina i takvih stručnih, konsultativnih ili ostalih tijela. Prema tome na kraju moram naglasiti da je usklađivanje, uključujući naravno i poticaja, ali i provođenje, naš glavni cilj. I tu se moramo vidjeti kako se može pružiti s jedne strane one potrebne poticaje, a s druge strane kako ćemo osigurati apsolutno dobre alatke koje će nam jamčiti usklađenost sa svim nacionalnim i ostalim zakonima koji trebaju regulirati tu kompletnu um, djelatnost lobiranja i njihovo prelaženje u vladine i javne strukture i svima tamo ili približavanje. Zatim, koje ćemo pitanje kako ćemo doći do više podataka, kako bi povećali transparentnost i naravno koje ćemo alatke koristiti. Treće, o čemu smo govorili su mjere koje su direktno u vezi sa lobiranjem. I ako imamo jedan širi okvir za koji ne podupire zapravo takve mjere, onda je pitanje, na to se treba skoncentrirati i to riješiti. Ovdje vidite posljednji slajd sa nekim hitnim situacijama koje izrastaju i nastaju. Tu vidimo sve, tu smo naglasili poglede s jedne strane lobiste, a s druge strane zakonodavce o tome što misle koje su informacije bitne koje se trebaju objaviti. Najveći porast je viđen, zabilježen kod ovog da svi smatraju da je upravo financiranje političkih stranaka jako bitno. Dakle, 84% opće svih ispitanika smatra da je to najvažnija stvar, najvažnija informacija koju treba pribaviti i objaviti. Na kraju vidite tko je pokriven. Ako gledamo iz perspektive lobista, sve više imaju osjećaj da je to jedno izjednačeno šanse za sve na trenutnom području, dakle da svi imaju iste šanse u poslu i kako s jedne strane ovi zastupnici različitih interesa lobisti, a s druge strane i sami političari i ljudi iz javnih službi. Na kraju, Pitanje je koji incentivi, koji dakle poticaj, evo, u Velikoj Britaniji koriste sve više konkretnih mjera kao takve, u ime takvih poticaja, recimo samo da smanje birokraciju. Oni e, smanjuju obaveze o izvješćivanju, jer na taj način olakšavaju život i to je. Oni, jer vidjeli ste da recimo za registraciju i takve administrativne obaveze troše prosjeku svaki puta po 30 minuta, koje su oni bitno smanjili, kao koristeći to kao jednu od vrste poticaja za ali naravno, bilo kakve detaljne informacije koje vas zanimaju možete naći na našoj web stranici. A imamo i nekoliko, imate tu i primjerke ovog izvješća monitoringa nakon kojeg smo dali svoje preporuke i onda imate izvučeno u kratko sažetke sa najvažnijim akcentima koji smo iz toga pokupili. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodine Betok, ja ću sada preuzeti predsjedanje od Danute i mislim isto tako da Možemo sada predati riječ e, gospodinu Davidu Konu, on je autor studije o institucionalnim i ustavnim aspektima zastupanja posebnih interesa. On je direktor u školi u javnim politikama pri e, University College u Londonu, gdje sam i ja bio nekoliko puta, a prije nego što se pridružio u ECL-u je radio u London Business i na Max Planck institutu u Kelnu, E, svoj doktorat je odradio o poslovnom lobiranju i za to je dobio nagradu e, Europskog sveučilišnog instituta u Florenci, Firenci, a 2014. i 2015. je imao stipendiju Fernanda Brodela pri tom istom Europskom sveučilišnom institutu, a 2008. 2009. je dobio stipendiju e, Fulbright pri Kennedy School of Government na Harvardu. On istražuje mreže lobiranja i strategije lobiranja i regulatorne mreže, a nedavne knjige uključuju eh, između ostalog jedan priručnik o poslovnom svijetu i upravljanju i druge knjige. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala vam, hvala vam na tom dosta dugom uvodu. Da, ja sam 20 godina proveo proučavajući lobiranje, mislim da je to suma sumarom vašeg uvoda eh, i Isto tako e, se bavimo isto i tim pojmom revolving doors, dakle rotiranje, prelazak iz javnih služba u privatne tvrtke, iako se mi zapravo kod nas, dakle ja dolazim, bavimo jednim malo drugačijim pojmom, i bi više rekli sliding doors, jer se više radi u jednom smjeru. Dakle, ovo je jedno izvješće koje ste svi zaprimili, mislim da je ovaj tjedan objavljen za odbor za ustavna pitanja. U tom izvješću smo pokušali istražiti ulogu i raspodjelu interesnih skupina, posebice pri Europskom parlamentu. E, to je vezano uz veliku statističku analizu e, registra transparentnosti, e, podataka o kreditiranim skupinama pri parlamentu, te analizi javnih saslušanja. A zatim isto tako i jedna jedinstvena pomoć, jedinstvena studija zastupnika Europskog parlamenta. Anketirali smo mnoge među vama ovdje u ovom sobi između rujna i travnja prošle godine imali smo 71 odgovora od dakle 751 zastupnika dakle nešto malo manje od 10% ovo je dosta opsežno izvješće, pa vam mogu dati samo nekoliko elemenata iz njega, ali vjerujem da ćete se mi se kasnije su tako obratiti i onda možemo detaljnije razgovarati o ovim podacima. E, prvi dio projekta istražuje broj interesnih skupina i raspodjelu, gustoću, raznolikost interesnih skupina. Htjeli smo istražiti postoje li razlike vezano uz vrstu politika, e, proces donošenja politike, E, vlastite inicijative parlamenta, dakle da li to dovodi do razlika u pojedinim interesnim skupima, skupinama, zanimljamo nas dakle tko lobira i gdje lobira i zatim smo isto tako e, dali neke preporuke vezano s to što bi se moglo zaključiti iz te gustoće. Tu možemo izneti preporuke o raznolikosti, o tome kako se može promijeniti postupak donošenja politika prije svega kada se radi o polaganju računa i transparentnosti u ovim institucijama. A zatim smo s anketom htjeli prikazati tko zapravo razgovara sa zastupnicima, koliko često, na kojoj razini, zašto se razgovara s njima, kako se razgovaralo, je li to legitimno i e, dakle vezano su tako uz registar transparentnosti, kako se to na to odnosi. Imali smo mm, više desetak pitanja, opsežnu studiju, dakle mogu se toga samo kratko dotaći i bavili smo se i različitim odborima u parlamentu. u ovom prvom, u ovoj prvoj tablici vidimo akreditirane osobe diljem odbora između 2012. i 2014. godine. I prva stvar koja tu zapravo upada u oči, ako pogledamo ukupni broj, ako gledamo interne, dakle, lobiste, onda vidimo oko 15% interesnih skupina koji se baš bave radom unutar parlamenta a zatim imamo i tvrtke u javnoj službi i nevladine udruge. I kada to sporedimo sa registrom transparentnosti s komisijom, onda vidimo, dakle, to je zanimljivo da imamo iste odnose, dakle, 49% e, interni lobisti, malo više profesionalne udruge, ali to je donekle i razumljivo, a zatim malo niža stopa za nevladine organizacije. Dakle, postoji sličnost u tim interesima, ako ne u ukupno brojima, barem u postocima, dakle kada se radi o akreditiranim osobama koje rade u parlamentu i u komisiji. A nas je zanimalo postoje li razlike između pojedinih politika, pa smo to onda razbili na radu pojedinim odborima i htjeli smo vidjeti postoji neka logika sudjelovanja eh, vezano uz eh, razliku u politikama i razliku, razliku u samom radu odbora i iz ovog grafa ono što se jasno vidi je da e, interne skupine da su oni se najviše pojavljivali na onim područjima politike, u onim odborima koji se jako bave unutarnjim tržištem, pitanjima integracije, dakle okoliše, potrošači, svi ti odbori su bili pod jakim utjecajem, e, u njima su jako bili zastupljene gospodarske skupine iz e, internih e, grupacija. I to je vjerojatno i logično kada gledate što te, što ti odbori žele. Oni žele tehnički input, oni žele imati legitimnost prema van, dakle žele biti sposobni doista izraditi i dostaviti neku politiku i zatim učiniti provedivom. Drugi aspekt toga je naravno da imamo i povećanje prvih čitanja, da imamo određena ograničenja zbog gospodarske situacije i onda je logično da ako radite u Europskom parlamentu zajedno sa komisijom da vam treba jednaka razina stručnosti, eh, dakle stručnosti koji će doći u odbore kako bi mogli pregovarati na jednakoj razini um, sa drugim akterima što se tiče znanja i stručnosti. Nevladine udruge su tu više bile zastupljene, baš u tim političkim odborima, dakle u onim odborima koji su se više bavili redistribucijom, a logika toga je, naravno, to održava našu kulturu, kulturu rada, e, to je vezano uz e, input legitimnost, dakle ako morate donijeti teške političke odluke, onda želite da vas se vidi kao e, odbor, isto tako kao što komisija želi da se predstavlja kao tijelo koje zastupa široki spektar interesa i zbog toga se unutar političkog procesa želi uključiti velik broj različitih glasova, time treba znači upravljati i zbog toga vjerojatno ti odbori smatraju da su otvoreniji e, širim spektru interesa. To je možda i povezano sa uskom povezanošću tih odbora sa nevladinim udrugama vezano uz preferencije, uz interese i to smo pokušali se tako istražiti u određenoj mjeri u našem dokumentu. Druga stvar koja je bila zanimljiva, htjeli smo zapravo vidjeti je li sam postupak donošenja politika nešto što utječe na e, razlike među interesnim skupinama. Dakle, tko je sudjelovao u tome i što parlament od toga želi. I tu smo s analizom koju je Alex napravio našli veliku pozitivnu jasnu korelaciju za interne tvrtke, a tu se možda radi o tome da dakle, govorimo o konzultacijama, govorimo o tome da se slijedi taj proces donošenja politika tijekom svog prirodnog toka, a to je možda povezano i sa povećanom stopom prvih čitanja koje imamo, pa možda oni žele da se njihovi interese već e, pri prvom stupnju pri komisiji zastupaju. Zatim udruge civilnog društva vezano uz vlastite inicijative. Tu dakle vidimo da proces eh, donošenja politika i vlastite inicijative, vlastite inicijative su više politički orijentirane, Europski parlament tu pokušava zadati smjer i može na taj način želi legitimirati taj proces donošenja politika i stoga to vraća ponovno u jednu sferu javno, javnosti, želi imati šire razgovore, šire raspravljanja. Još nešto za što nemam tablice ovdje, ali što smo isto istražili je što smo vidjeli koliki su e, troškovi. Gledali smo prema klasterima kamo su ti lobisti odlazili. Htjeli smo vidjeti je li se njihovi glasovi čuju diljem odbora i tu smo, to je možda iznenađujuće, vidjeli da postoje veliki klasteri internih tvrtki um, unutar odbora za okoliš uh, i za potrošače. To su bile one iste osobe koje su uh, često bile prisutne diljem tih procesa donošenja politika, a strani poslovi kultura i uh, okoliš su bili one najveći, najveća područja vezano uz trošak gdje je im najveći dio tih interesnih osoba bio zastupljen. Još nešto što nas možda iznenađuje, ali što pokazuje povećanu zrelost Europskog parlamenta u postupku donošenja politika. Europski parlament e, danas ima i veću ulogu kontrole kada se radi o e, različitim politikama i odnosu s komisijom i stoga Europski parlament želi uključiti i tehnički input u svoju političku raspravu želi pokušati formulirati politiku i tu imamo konvergenciju između politika Europskog parlamenta i politika Europskih komisija. Kada smo pogledali glavne uprave e, u komisiji i odluke u parlamentu, e, kada smo tu pogledali stope, onda smo ovdje imali skoro potpuno poklapanje dakle, tih odbora u parlamentu i glavnih uprava kada se radi o stopama um, tvrtki, eh, nevladnih udruga i tako dalje. Bilo je malo manje udruga civilnog društva u parlamentu nego u komisiji, malo manje dakle, udruga druga što kod vas u Romsku to je za nas bilo nešto što nismo očekivali, budući da Romsku pamet želi zastupati civilno društvo i um, širu javnost, ali ako razmišljamo o resursima i um, mogućnostima da mobiliziramo naše interese, onda je to možda i smisleno zato što se pamet nalazi niže u tom poslu kod naša politika, ako imate ograničene resurse, onda možda uh, stavljate naglasak na samo formuliranje politika, na utjecaj u političkoj raspravi, a mnogi, mnoge te udruge, kao što sam rekao, dobivaju e, određena financijska sredstva kao poticaj od Europske komisije i stoga ćemo se još vratiti na to što bi Europski mogao učiniti ili ne, kako bi ovdje uveo neke promjene. Imamo isto velik broj podataka o javnim saslušanjima, nismo mogli dobiti toliko podataka o tome E, nego što smo očekivali i podaci su bili rijetki, nisu bili jako kvalitetni, ali postoje mnoge studije koje se bave time, koje se bave registrom transparentnosti i podacima o kreditiranim osobima, isto tako i podacima veznih uz javne saslušanja. Drugi dio projekta, kao što sam rekao, je bila strana e, potražnje, kako su se te interesne skupine nalazile sa zastupnicima Europskog parlamenta i taj projekt je zapravo jedinstvena studija, ja ne znam niti za jednu drugu akademsku studiju, studiju vezanu s donošenje politika, gdje se na sustavan način eh, anketirao jedan cijeli parlament, jedan cijeli senat o njihovom stavu prema eh, pristupu lobista i eh, dakle zahvaljujem parlamentu što je što nam je dopustilo da pravimo takvo izvješće. Isto tako samo nekoliko naglasaka, da naglasim nekoliko aspekata. Kao prvo, anketa pokazuje to, možda nije iznenađujuće, da svi zastupnici Europskog parlamenta da su oni otvoreni interesnim skupinama i to velikom i raznolikom broju interesnih skupina odvjetničke tvrtke primjerice kada se oni luču registrirati, zatim e, sindikati, e, razne udruge, pa čak i vjerske udruge. A, da, postoje još zatim i regionalne skupine i možda se možemo vratiti na to unutar rasprave. Tu postoji određena uloga država članica kada se radi o biranju dakle, povezano s ovim izvješćem koje smo prije čuli. Udruge civilnog društva i e, interni lobisti su najmnogobrojnija skupina. Ne samo da su najmnogobrojnija skupina, već su i najaktivnija skupina. E, Udruge civilnog društva su tu možda manjeg broja, ali oni su i aktivni kada se radi o onim dijelovima Um, područjima kojih jako zanima. Isto tako postoji i velika aktivnost država članica i to diljem cijelog postupka donošenja politika, dakle ne samo na samom početku. Što se tiče ciklusa, uh, najveći utjecaj je naravno tada kada parlament ima sam najveću mogućnost utjecanja, to je na glasovanju na plenarnoj sjednici, ali uh, sindikati, udruge, udruge civilnog društva, sve češće pokušavaju doći do izražaja i pri um, samom formuliranju politika i um, čak i kada je komisija trenutno u stanju izlaganja svog prijedloga, a zatim kada, e, taj, kada prijedlog zakona dođe u Europski parlament, onda već vrlo rano interesne skupine e, počinju ovdje vršiti utjecaj, više nego u prethodnim sazivima Europskog parlamenta. Mislim da je to za mene bio jedan od najzanimljivijih aspekata. Dakle, čak i u najranijim stadijima zakonodavnog procesa, u stanju kada komisija priprema prijedlog e, zakona, da interesne skupine vrlo usko surađuju čak i sa Europskim parlamentom. Ovaj e, graf pokazuje koga razne interesne skupine kontaktiraju tijekom različitih stadija zakonodavnog ciklusa i tu se vidi gdje su najveće aktivnosti za pojedine interesne skupine i gdje su najvidljiviji tijekom ciklusa donošenja politika. I oni su dakle aktivni zapravo cijelo, tijekom cijelog ciklusa, ali kao lobisti možete stalno ponavljati svoju poruku, a kao zastupnik eksponenta vi želite stalno dobivati input tijekom cijelog ciklusa. Vide se određeni klaseri kada su neki interesi aktivniji ili kada imaju možda jači utječaj. utjecaj. zanimljivo je dakle e, vidjeti e, odvjetničke tvrtke i e, konsultantske tvrtke za javne poslove, oni su vrlo često i ovdje prisutni u Briselu, a to ima smisla zato što oni često zastupaju različite interese. I dakle, ne samo što pokušavaju utjecati na široke političke rasprave, um, mozgova primjerice žele isto tako postići neku suglasnost, naći neke koalicije koje bi dovele do glatkog e, prolaska nekog prijedloga direktive, primjerice niz zakonodavnih proces. Iz toga je vidljivo da su recimo tu sve mozgova najaktivniji u prvoj fazi. Zatim u fazi formuliranja i u fazi e, samog začetka su interesne skupine prisutne koje su i krajnji korisnice tih politika i zbog toga e, oni imaju ta saznanja o tome kakav je input potreban, znaju kako izgleda postupak donošenja politika i oni daju tu output legitimnost u političku raspravu. No, pitanje se onda postavlja kako kako ti zastupnici Europskog parlamenta mogu onda razabrati Eh, te interese različitih skupina koji vam pristižu stalno ako imate ograničene administrativne kapacitete kako biste ih poanalizirali i kako imate, kada imate jako ograničen vremenski okvir unutar kojeg morate obraditi eh, sve te zahtjeve ili prijedloge. A zatim države članice su isto tako tu aktivne i često zapravo su aktivne tijekom cijelog političkog procesa. Zatim smo pitali zastupnike Europskog parlamenta o utjecaju interesnih skupina. Kao prvo moramo reći da je države članice imaju najveći politički utjecaj, to nije nekog iznenađenje. One su države, imaju političku legitimnost e, tijekom e, postupka donošenja politika. Udruge civilnog društva i sindikate te tvrtke su zatim e, odmah iza njih oni imaju utjecaja i daju legitimnost postupku zbog svojeg tehničkog stanzanja. I zatim e, e, isto tako imamo i treći klaster. Tu su e, sekundarni posrednici poput pravnih tvrtki i savjetničkih tvrtki. Oni predstavljaju svoje klijente, a nisu primarni korisnici niti e, oni koji primarno provode zakonodavne akte. Jedno od pitanja koje smo postavili je što vam je potrebno da biste vršili utjecaj, što vam daje veći pristup. E, tu smo gledali tehničke i političke informacije i ono što je jasno je da sindikati, tvrtke, razne poslovne udruženja i udruga društva mogu dati najveću razinu tehničkih informacija, ali svi oni su također mogli dati i visoku razinu političkih informacija. Velika poduzeća, velike udruge imaju i politički aspekt, a oni koji su najuspješniji su zapravo oni koji imaju tu mješavinu kako tehničkog, tako i političkog saznanja, ali tehničkog na razini Europske unije, e, svačanje kolektivnog, kolektivnog dobra, ali i privatnog dobra i svog, dakle, klijena, za klijente iz svog vlastog sektora. Oni mogu u tom smislu udru, udružiti sve te kanale i mogu pružiti široku paletu informacija. Dakle, ne radi se samo o nekom, recimo, tehničkom prijedlogu, već i o tome da oni mogu taj tehnički prijedlog staviti u jedan širi, općeniti kontekst. Što se tiče stava prema transparentnosti, kao što sam već rekao, zastupnici smatraju da je prikladno da ih e, većina ili sve interesne skupine lobiraju, ali nas je zanimalo e, u kojem stupnju zastupnici Europskog parlamenta smatraju da je, transparent, e, da je registar transparentnosti doveo do poboljšanja, da je poboljšao se time i kodeks ponašanja i sama zastupljenost posebnih interesa. Dakle, prvo, pitali smo da li to, da li to poboljšava ponašanje interesnih skupina. Pa 40% je bilo nesigurno ili nije znalo, ali većina je rekla da da. Zatim smo isto tako pitali smatrali, smanjuje li to neprimjeren utjecaj koje lobisti e, vrše i tu je zapravo situacija još i nejasnija, dakle otprilike 50-50%, 50, 50 za e, koji se potpuno slažu ili koji se slažu, a 50 koji nisu sigurni. Zatim smo pitali je li E, registar transparentnosti poboljšao transparentnost i legitimnost i mislim da se tu zapravo radi o onome što smo i malo prije čuli, dakle o tome kakve sankcije taj registar transparentnosti nosi sa sobom, koliko je njegova snaga. Jer u trećem pitanju, dakle, je li on poboljšao transparentnost, 78% njih je reklo da da, da je postupak transparentni i mislim da u možemo biti ponosni na to koliko je naš politički sustav transparentan, ali kao što sam rekao postavlja se pitanje mijenja li to doista i ponašanja, oni koji se ponašaju na loš način, hoće li ih kodeks ponašanja u tom smislu sankcionirati. I dakle nas je zanimalo je li to toliko moćan alat da bi mogao promijeniti loša ponašanja. A četvrto pitanje je li to, po, je li to od velike pomoći za skupina od javnog interesa i tu je 66-67%, rekao da da. Mislim da postoji veća svijest e, o interesnim skupinama koji se mobiliziraju u Briselu. Moji kolegi ja smo napravili mnoge analize iz registra transparentnosti, tko je bio tamo, kada, zašto, što je radio. No, teže je zapravo vidjeti može li se ograničiti ili suzbiti krivo ponašanje. U našoj anketi postoji još i više o e, stavu parlamentarnih zastupnika o tome što oni misle o lobiranju, ne možemo to naravno sve sada predstaviti, ali što se tiče evo, naših zaključaka i naših prijedloga, kao prvo mislimo da Europski parlament treba razmotriti da poveća još aktivnost e, skupina javnog interesa, pogotovo u onim odborima koji imaju manje aktivnosti, kao što kažem e, komisija je financirala udruge civilnog društva, financirala je konsultacije. To je nešto što bi možda moglo dovesti do veće raznolikosti, do većeg sudjelovanja e, vezano uz e, pitanja koje su više gospodarske i tehničke prirode i to bi unijelo i više različitih stavova u postupak donošenja politika. Zatim isto tako treba više pojačati Europsku službu Europskog parlamenta za istraživanja, već znamo da je došlo do proširenja samog tog odjela, ali zapravo ono što ja želim reći je da bi trebalo staviti e, tu službu u izravnu vezu sa izvjestiteljima i u sjeni i to bi e, dovelo do smanjene ovisnosti o resursima e, interesnih skupina te bi zastupnici mogli imati bolji pregled nad svim informacijama koje oni zaprimaju u sve manjem i manjem vremenskom roku. Dakle, bilo bi bolje možda imati već analize podataka umjesto toga da, se, da zastupnici čitaju sekundarni materijal iz, e, koji je proizašao iz različitih konzultacija. I to bi možda dalo bolje razumijevanje cijelog postupka i isto tako bi povećao i broj dosija koji bi prošao u prvom čitanju. Zatim, Europski parlament bi mogao nadalje potaknuti administratore u svim institucijama Europske unije i na svim razinama da prije svega komunicira sa skupinama e, koje su registrirane i koje su potpuno registrirane pri registru transparentnosti i to bi zapravo moglo povećati e, i utjecaj tog registra i koristi iz tog registra i to bi dovelo do toga da se bolje poštuje kodeks ponašanja. Četvrta točka, Europski parlament bi mogao informacije vezane uz skupine koje zastupaju posebne interese, koji ulaze u instituciju, koji se sastoji sa zastupnicima Europskog parlamenta raspoloživim. Dakle, kao što sam rekao, ja sam mnogo čitao o otisku lobiranja, takozvanom otisku lobiranja, ali kada smo krenuli u samu analizu sastanaka odbora, onda imamo samo malo zastupnika, imamo tablicu, ne želim sad tu nikoga imenovati, ali imamo tablicu gdje vidimo da jako malo zastupnika momenta koristi zapravo tu mogućnost e, otiska lobiranja i možda bi bilo dobro kada bi se to sve zapisivalo, dakle svi sastanci i što se na tim sastancima reklo. Zatim kao Peto, e, Europski parlament bi mogao povećati transparentnost i legitimnost tako što bi učinio pristupačnim informacije o akreditacijama i registracijama koje već postoje. E, dakle, način na koji su podaci prikazani može olakšati njihov pristup, ali dobro, registar transparentnosti e, nije baš <clears throat> lak za korištenje prikazuje se u HTML obliku i nije jako, nije jako pregledan. To bi povećalo, kad bi se dopomenulo, pristup. Zatim isto tako skupine koje bi savio posebne interese, treba vidjeti što se prikuplja putem podatka o registriranju, a što putem podataka o agreditaciji. Mislim da bi bilo dobro vidjeti koje interese skupine žele raditi u kojim odborima i u kojim glavnim upravima i možda bi mogli vidjeti isto činjenicu da tvrtka kada dolazi kao tvrtka u ovaj eksperiment ne dolazi kao samo za sebe, dolazi u, u okviru jedne udruge, dolazi možda eh, i u suradnji sa udrugom, nekom udrugom civilnog društva ili sa nekom pravnom tvrtkom i mislim da bi trebalo uvijek naglasiti tko zastupa koga, tako da eh, možemo zabilježiti sve pojedine aktere koji ovdje sudjeluju. I kada govorimo o onome što je Januš rekao, u određenoj mjeri bi mogli uključiti i vijeće Europske unije u sve ovo. To bi nam e, pomoglo da lakše e, i bolje razumijemo lobiranje i e, proces lobiranja u Briselu. Znam da je to vrlo teško. Protekom proteklom sam bio ovdje govorio i mi bi mogli napraviti registar onih koji fizički dolazi u Brisel, ali zatim se postavlja pitanje kakav je kodeks ponašanja transparent, e, transparentnosti i slične mjere u pojedinim državama članicama. Kao što sam rekao, postoji velika raznolikost u političkoj volji, u e, spremnosti država članica da bi hvate takve registre i možda je to nešto što je političko gledano vrlo teško tražiti, da se dakle lobiranje već e, i samih država članice svako bilježi. Evo, dakle, to je ukratko ono što sam htio reći, a rado ću s vama još razgovarati kasnije pri kavi. Hvala vam, profesore Rekovane. Ovo je bilo jako zanimljivo. Prilazimo na gospodina Blomajera. Izvolite, imate 15 minuta nešto. Kasnimo. Ne želim da to ide na uštrb vašeg vremena na raspolaganju. Hvala vam. Hvala zastupnicima Europskog parlamenta koji su nas pozvali da ovdje izložimo u studiju koju smo izradili u petom i šestom mjesecu ove godine. Bavili smo se za dakle, kodeksom ponašanja europskih zastupnika. so i time. But... Neću vam oduzeti previše vremena. Dakle, bavili smo se pet glavnih komponenta, dakle, koji su zahtjevi, koje su smjernice, usklađivanju s ovim zahtjevima, monitoring ili nadzor izjava o financijskom interesu, potom sankcije te izvješćivanje reći ću nekoliko riječi o širem kontekstu, te potom predstaviti naše zaključke i preporuke. Ono čime smo se e, bavili, podrobno smo promotili kodeks ponašanja evropskih zastupnika. Zahtjev nam je upućen zato što smo ranije ove godine sudjelovali na javnoj raspravi o transparentnosti, odgovornosti i integritetu europskih institucija. Tu smo izveli istraživanje vezano uz e, kodeks ponašanja Europske komisije. Bili smo zadovoljni kada ste od nas tražili da promotrimo ovaj kodeks ponašanja, zato što smo vidjeli da e, dijelo Vijeća Europe, dakle Greko, skupina zemalja protiv korupcije, da je već izvršila vrlo podrobnu reviziju sustava integriteta u svim zemljama članicama Vijeća Europe, uključujući u to vrijeme, dakle, za desetak e, zemalja članica Europske unije. To smo analizirali, vidjeli smo da postoje različiti pristupi kada, se, kada je riječ o pitanjima integriteta u nacionalnim zakonodavstvima, dakle različiti pristupi, one koji se temelji na vrijednostima, na, na mjerama, na kombinacijama ovih dvaju stvari kako bi se osigurao dakle integritet u skladu sa moralnim vrijednostima i stavovima. Dakle, evo pregleda na ovim mapama. Tu su karte, dakle, vezane uz e, imovinske kartice. Dakle, članovi, odnosno evropski zastupnici. Ovdje vidimo zemlje koje su obojene tamno plavo. To su zemlje za koje Greko nije imao preporuke. Greko je ovdje utvrdio da je ono što je na snazi, da se može smatrati dobrom praksom, da dobro funkcionira, a svjetlo plavo vidimo zemlje za koje je Greko izradio preporuke, tu je potrebno uvesti neka poboljšanja i tu se iznosi što se može učiniti. Jedna zemlja je ubojena sivo, to je Danska, zato što je njezin registar dobrovoljan. Dakle, Potom kodeks ponašanja ponovno, tu su um, to je pregled e, izrade nacrta ovih e, kodeksa ponašanja. Dakle, postupci za javne dužnosnike, ovdje vidimo na ograničeno iskustvo i praksa s ovim kodeksima. I Janoš i David su spomenuli ono što funkcionira, dakle, provedba, međutim imamo neke zemlje članice sa značajnom povješću postojanja etičkog kodeksa, to su recimo Njemačka, Velika Britanija, Poljska, u je to nas snazi više od deset godina, a u većini zemalja članica imamo nešto ograničeno iskustvo sa funkcioniranjem ovih kodeksa. Dakle, što smo zaključili? Naša revizija iz e, Greko preporuka za različitim zemljama članicama dala nam je dosta materijala za razmišljanje o tome što bi mogle biti smjernice, koje bi mogle biti buduće reforme, odnosno revizije kodeksa ponašanja za zastupnike u Europskom parlamentu. Pitanja koje smo vidjeli da postavljaju radne skupine u zemljama članicama kako bi se bolje razumjelo o tome što funkcionira, što ne, što nam je potrebno, kako povećati povjerenje u javna tijela. Dakle, prvo pitanje je bilo zašto? Zašto više integriteta i transparentnosti? Imamo prednost u smislu povećanja javnog povjerenja, ali moramo imati na umu koje su administrativne resursi potrebni da bi se nadzirale recimo ove imovinske kartice. Dakle, trebaju se zastupnicima davati i smjernice. Potom čime bismo se trebali baviti, što bismo trebali reformirati, kako nastaviti. To su nastavili na naše čitav niz zanimljivih pitanja o tome kako pogledati koje su postojeće iskustva, što je ono što funkcionira i potom to primijeniti možda u vašem e, kontekstu koji želite odrediti područja za reforme, dakle vidjeti koja se pitanja postavljaju od strane zastupnika savjetodavnom odboru gdje, je potrebno, gdje su potrebne dodatne smjernice. Kako to riješiti? Mi bismo sugerirali aktivnu razmjenu sa zemljama članicama, naročito s onima koji su se nedavno uključile u sustav reforme njihovog sustava integriteta. To se često čini nakon e, preporuka Greko, dakle imamo različite primjere, Nizozemsku, Švedsku, gdje su se osnovale radne skupine koje su trebale analizirati preporuke i vidjeti kako pokrenuti, odnosno reformirati stvari. To su dakle preporuke Vijeća Europe. Nekad se ističe da su nacionalne tradicije međusobno različite, a možda nema potrebe za jedinstvenim pravilima i da bi se trebalo bazirati na sustavu vrijednosti. Dakle, imamo argumente koji se zalažu za različite stvari još nešto vezano u smjernice. Istraživanje općenito sugerira da su ovi sustav integriteta i e, kodeksi dobro ponašanja, to se odnosi na zakonodavce i na izvršnu vlast, da se oni često donose kada se već dovelo, pitanje integriteta ili kada je već došlo do skandala i tada se dakle reagira. To često ne, ne, ne pomaže povjerenju u javnosti. Kad ono bi se baviti ovome na kontinuirani način, to vidimo u nekim zemljama članicama, tu su stalno, stalno rade radne skupine, one evaluiraju situaciju i e, gledaju kako je stanje stvari. Evo samo na brzinu. Ja bih to smatrao preporukama već prije područjima gdje mislimo da bi se trebalo revidirati ono što postoji u europskim zemljama članicama, čime bismo se mi mogli pozabaviti, što bismo možda mogli integrirati u kodeks ponašanja Europskog parlamenta, što bi se moglo poboljšati. Nekoliko samo stvari u izjavom financijskom interesu. Redovno imamo dio o imovinskoj kartici, ali ne pitanje vezano uz dugovanja. Če Preporučuju se dakle da se identificiraju dugovu, dugovi, dakle prihodi zastupnika, odnosno razredi prihoda. Nije razrađeno koliko detaljno ovo treba biti, a zanimljiv je njemački primjer. Prije nekoliko godina, nakon preporuka Greka, ovo je revidirano i ovi, i ovi razredi prihoda su dosta detaljni. Sada je oni obuhvaćaju sve iznose iznad 250 eura mjesečno. Već su čuli od Janoša i Davida Revolving Doors, dakle ova kontinuirana rotacija dužnosnika, to se već spomenulo, tek nekoliko zemalja ima ovo pitanje u svojim imovinskim karticama, ali to bi bila dobra, dobra smjernica za zastupnike u ovom parlamentu. I potom zahtjevi vezani uz obuhvaćanje članova obitelji. Tu se razgovaralo, o tom se razgovaralo u Greku i one, neke zemlje članice uzimaju u obzir i interese članova obitelji, druge pak ne. Greko sugerira da bi se ovo trebalo uzeti u obzir, ali ti podaci ne bi trebali biti javni. 12 e, zemalja članica, dakle ove tamno plave, one uzimaju u obzir registar dugovanja te imovinu dužnosnika, ponovno tamno plavo, zemlje članice koje traže dakle i registraciju interesa članova obitelji. Tu drugi dio e, smjernica. Bilo bi dobro pogledati koja su iskustva Švedska kada je u pitanju leadership, da je velika uloga reviziji trenutne reforme, dakle sustava integriteta, članova parlamenta. Koliko pogledamo izvan Europske unije, tu imamo e, primjere zemalja izvan unije, za koje smatramo da bi nas mogle inspirirati kada je riječ o pozitivnim primjerima, o uspostavljanju strategije kako se odnositi prema integritetu. Sigurno se često susretali u istraživanju nema jednoobrazne strategije na razini Europske unije kako se pozabaviti ovim pitanjima, to bi možda bilo nešto čemu bi vrijedilo razmisliti. Potom kada je riječ o monitoringu, to je ključno pitanje, dakle kako organizirati tu postoji različite, različite pristupi iz članicama, dakle kako analizirati imovinske kartice, imate unutarnji nadzor, vanjski nadzor, dakle koji obavljaju sami članovi parlamenta. To je recimo slučaj u nekim zemljama poput nizozemske i danske, dakle tu se, tu se provodi samo analiza. Potom imamo zemlje članice koje su zauzele drugi pristup, to je također pristup koji bi mogao uzeti u obzir i parlament, dakle eksternalizacija ovih kontrola, dati to ili organizacijama koje će se zato osnovati i baviti se samo nadzorom e, financijskom interesu parlamenta ili, to nešto širi, širi pristup, dakle kanadski pristup, dakle agencija koja analizira ove izjave, ali ne samo e, one zastupnika, već i svih e, dužnosnika, javnih dužnosnika. Brojke ne, ne to, to ne prikazuju, ali često imamo e, kombinaciju ovih navedenih pristupa koji su na snazi. To je nešto što smo utvrdili, a to je način na koji se izraz financijskom interesu predstavljaju Dakle, to se nalazi danas na, u PDF obliku na, na pojedinačnim stranicama zastupnika. Mi smo pogledali zadnje članice da vidimo koje su tamo eh, kako je tamo situacija, te koje su preporuke Greka, vidimo da su nekim zemljama sustavi slični kao on, sustav parlamenta u nekim zemljama, eh, ovdje vidimo da je to teško i razaznati tamno, eh, sivo, individualni dokumenti, dakle, tu imamo i zemlje koje daju velik broj dokumenata, dakle sve je integrirano u jedan dokument, a u nekim zemljama se može potraživati baza podataka na osnovu nekog posebnog zahtjeva, dakle, ili vremenskog razdoblja, funkcije zastupnika, njegovog imena i tako dalje. Potom monitoring, zadnje vezano uz to pitanje, moramo uzeti u obzir i troškove, dakle administrativne troškove, dakle skupo je analizirati stvari ovako podrobno, nekim zemljama članicama to se jako dobro financira. Kada pogledamo operativnost sustava parlamenta, na brzinu smo usporedili na osnovu podataka koje nam je podatak koje nam je parlament dao, koliko se dakle osoblja bavi revizijom ovih eh, izjava, vidjeli smo da se ovdje parlament ističe vidimo e, mali broj, malim broj osoblja koji se bave ovim pitanjima. Kolege su već spomenule, dakle, pitanje sankcija. Istraživanje općenito smatra da kodeks ponašanja bez sankcija dakle neće uvjeriti ljude da dobro postupaju. Također javnost je potrebno da vidi da postoji sustav sankcija kako bi vjerovalo ovom sustavu. Tu imamo jedan primjer, dakle u vašem kodeksu ponašanja imate odredbe koje daju mogućnost predsjedniku da dakle, rukovodi ovim sustavom, da postavlja pitanja savjetodavnom odboru kada je riječ o reviziji financijskih eh, izjava. Dakle, imate sustav u Njemačkoj koji je vrlo jasan po ovim pitanjima. Najvažnija točka je možda vidjeti kako ocijeniti dakle, kršenje pravila. Postoje mišljenja za i protiv dakle, prosudbe stručnjaka. To ovisi o pitanjima sukoba interese. Bilo bi dobro dati, što moguće, dakle, neutralnu procjenu ovih kršenja. To mi još nešto čemu bi valjalo razmisliti. Znam da postoji godišnje izvješće o kodeksu ponašanja zastupnika, ali imamo u nekim zemljama članicama, u nekim trećim zemljama on, situaciju u kojoj se dosta ulaže u, u ocjenjivanje per performansi zastupnika. Dakle, Kanada je tu evaluira dakle vlastite sustave i integriteta. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Blumajer. Ovo je bilo jako zanimljivo. Imamo sada vrijeme za raspravu. Na kraju iste kolega Gigold, ja ću vas zamoliti da kažete nekoliko stvari ukoliko se nam se ne želite sada obratiti. Ja imam također neka pitanja ne bih sada previše raspravljao. Dobro, onda započnimo pitanjima. You want to... Richard, Richard, you want to ask questions? I, I I have a... Želite postaviti pitanje? Imam tehničko pitanje, može bi bilo dobro početi sa Svenovim pitanjem. Dobro, izvoli. So very, very briefly, thank you, Chair. Evo vrlo ukratko. Želimo zahvaliti kao izvjestite na ovim zanimljivim prezentacijama Mnogo smo naučili čitajući vaše izvješća i slušajući vaše izlaganja. Htio bih ukratko reći kakva je naša situacija. Očito da smo čekali sve ove studije, jer pisanje izvješća bez prethodnih studija izazvalo bi sumnje i zato je dobro da sada imamo rezultate studija. Također izradio bih prvi, izradio sam prvi set smjernica preporuka na svojoj web stranici, njih možete javno komentirati, to sam poslao, isto sam poslao izvjestiteljima u sjeni i na osnovu rezultata ćemo potom predstaviti izvješća, tu će se naći i e, vaše, odnosno uzet ćemo obzir vaše preporuke i smjernice. Ja bih pozdravio dakle i komentare E, javnosti. Mi pozdravljamo te komentare koji će biti izneseni na mojoj web stranici. Međutim, imam i neka tehnička pitanja, dosta precizna. Prvo kolegi iz OECD-a. Ja sam e, stavljanje u odnos povjerenja javnosti i transparentnosti. Zanima me jeste li to testirali na e, obrnutu uzročnost Zanima me hoće, da li politički sustav u kojem imamo više povjerenja automatski znači da je on transparentan. Dakle, zanima me koje su vaše misli o tome. Također sam sa zanimanjem gledao rezultate studije gospodina Kojena i njegove preporuke Jeste li vidjeli međunarodne primjere parlamenta ili e, administracija? koji su uspostavili pravila za interese skupine i lobiste, koji dovode u ravnotežu dakle predstavnike različitih interesa. Slažem se da je šteta da se, da često vidimo taj zakonodavni otisak, da se to jako rijetko koristi, ali vi ste preporučili da bi se mogli, mogli ograničiti broj dakle akreditiranih osoba po organizaciji. Imate, imamo li primjere o kojima zemlje poduzimaju aktivne mjere kako bi se osigurale da postoji pravedna zastupljenost i različitih eh, interesa u zakonodavnom postupku. To je povezano sa određenim slobodama i zato je teško ovdje nametati pravila. Vi preporučujete da se pomažu dakle slabiji interesi, slabije organizacije, ja se s time slažem i Europski parlament, Europske institucije to već čine u čitavom nizu područja teme zanima Kako vi preporučujete to financirati, to će biti zanimljivo čuti. To su evo moje općenite primjedbe. I potom možete li razraditi gdje ste imali problema u skupljanju podataka? Osobno me zanima kako ste došli do podataka o lobističkim aktivnostima u vijeću i komisiji te u europskim agencijama. Htio bih znati nešto više o ograničenjima s kojima ste se susreli, odnosno koliko su podaci bili dostupni. To također nešto govori o transparentnosti koju smo dostigli. Potom zanimljivo je da su neke interesne skupine jako učinkovite kada je riječ e, o utjecaju na zakonodavne prijedloge u prijedlogu ranim fazama, neke nisu i mislim da bi nas i to pitanje uzrokuje zabrinutosti, zato su vaši podaci jako zanimljivi, dakle pravne tvrtke u udruže, udruženja poslovnih subjekata jako su učinkovite u tom dijelu procesa dok nevladine organizacije, dakle viću kada je situacija već e, izašla na javno, na javno, na kada se već o njoj raspravlja. Dakle, u parlamentu možda bismo mogli razmisliti o poticajima kako bismo se osigurali da se sve sasluša u ranim fazama zakonodavnih prijedloga. Potom nisam razumio što se tiče izlaganja gospodina Blomajera, vaša baza podataka je dakle ona Greka. Dakle, ukoliko niste imali podataka iz baza Greko, onda to niste, dakle, niste mogli raspolagati s tim podacima. Je li to zbilja tako? Nije li bilo moguće pogledati e, sve zemlje članice Europske unije? To bi bilo od većeg interesa za nas. Primjerice, primijetio sam da je Hrvatska, i to vidite u dijelu podataka koje ste predstavili, da je jedna od e, zemalja članica koja je provela najveći niz e, mjera koje bismo mi htjeli razviti na europskoj razini, ali to ne nalazimo ovdje. zašto nije bilo moguće dobiti dakle čit e, sveobuhvatne podatke za ove usporedbe? Hvala vam. Uh, Hvala vam. jeste vi nešto htjeli pitati onda Andrej? Da, kao što sam ja i pretpostavio, Sven Kigels je zapravo postavio sve ona pitanja koja sam mene zanimala, ali imam još nešto specifično tehničko u vezi sa brojkama 3 i 16, dakle točkama 3 i 16 u izvješću za koje mislim da su usput bude kazano iste. Dakle, pod brojkom 3 na stranici 14 i brojka 16, točka 16 na 42. stranici. Zanima me kako ćete to preraspodijeliti po odborima. Je li se to zasniva na onim vlastitim izjavama ili na odgovoru na obraz, odgovorima na koje su dali na obrazce ili parlament treba sam ispuniti te kućice i dati podatke prema odborima. To, to me zanima kako ćete to raščlaniti. Andrej, hvala lijepo. Đerđi, hvala na svim ovim jako korisnim prezentacijama, na analizama koje ste nam dali tijekom pisanja i sastavljanja izvješća koje radi gospodin Gilgud i na kojem surađuje nekoliko izvjestitelja o Ono što bi nama bilo zanimljivo shvatiti je razina odgovora koju ste dobili od članova parlamenta u prvom, prvoj anketi. Mene zanima da li je to stvarno provjereno i da li je to uspore, ste to usporedili te podatke sa registrom transparentnosti. To je za mene jedan važan element kako bi vidjeli da u kojoj mjeri je je to opće korisno i učinkovito što radimo u okviru te mjere. Zatim, javni interes koji se oko toga skuplja i recimo u kojoj mjeri to povećava. Naime, nas zanima što mislite, da li to treba raditi intenzivnije nego što danas radimo. Mi smo stalno u toj kontinuiranoj, vječnoj raspravi o tome što je participativna demokracija i kako ju povećati, ali sad bez obzira na sve uključene aktere, ne zanima dokle će parlament i daleko sa svojim preporukama. I zatim još nešto u vezi provjere financijskih izjava. Istina je ovo što je Sven rekao, ja sam to vidio, ja dolazim iz zemlje koja je zadnja pristupila klubu, ja naravno moram reći da mi mi zapravo na općem području prava pravne države i pitanja sukoba interesa. Mi smo tu imali najveće zahtjeve koje smo morali odraditi jer smo zadnji došli pa su najveći bili zahtjevi postavljeni Hrvatskoj isto tako na području javne nabave i svega ostalog. I zato i Hrvatska nije dobila neku posebne preporuke dodatne od Greko jer smo mi kao zadnji onako već bili kompletno e, osvjetljeni i, i, bili smo dakle u tome. Hvala lijepo, sada kolegice. Ja imam jedno pitanje. Mene zanima da li ste provjerili isto je pitanje u kojoj mjeri su biografije kompletne, u kojoj mjeri ste sve podatke dobili. Dakle, da li ste sve provjerili u kojoj mjeri su cjeloviti svi osobni podaci koji se daju i kojima se raspolaže o političarima i naravno s druge strane ovim lobistima. Naime, to nas zanima, jer u Španjolskoj smo mi do sada imali više puta situaciju da ljudi recimo navode krive, lažne podatke, daju recimo nekakve podatke o sebi da su diplomirani fizičari sa sveučilišta Madrida recimo. I onda na koncu se ispostavi da oni uopće nemaju tu diplomu fizike. Ili, a onda u okviru s, e, zakona, dakle s obzirom na zakon o zaštiti podataka osobnih u Španjolskoj, vi to ne možete uopće u sveučilištu provjeriti. Sveučilište kompetencije. vam neće dati to, dakle Madridsko sveučilište vam ne daje na to nikakvu informaciju na vaš upit, pa prema tome tu dolazi do golih prevara jasnih. E sad zanima nas jeste to provjeravali i osim toga smatrate li Mm, da bi bilo pametno imati jedno posebno gremi, jedno tijelo, jedan organ, kako god očete, jedan odbor, grupu koja bi isključivo se bavila time da provjerava takve kvalifikacije i podatke iz biografija koji se navode, jer mislimo da građani imaju pravo na to da se verificiraju kompletni podaci kojima raspolažu o pojedinom političaru. Što vi o tome još mislite? Hvala lijepo. Imali još e, nekakvog javljanja za riječ? Gospođa Sentendorf. Hvala vam. Ispričavam se kolega Castaldo. ne može nazočiti ovom sastanku. Želim eh, zahvaliti gostima što su nam eh, izložili ove sjajne prezentacije. Mene zanima reforma, dakle, kodeksa ponašanja, interesa lobiste. dolazim iz jednog građanskog pokreta koji je i u nacionalnom parlamentu u Italiji koji se bavio pitanjem lobista, dakle, problema sukoba interesa. To je zasigurno tema koja nam je jako na srcu. I ja sam dio odbora, radim u odboru za kulturu i kada smo radili na vrlo osjetljivim pitanjima poput kopirajta, dakle autorskim pravima, mislim da jedno dosta mlado izaslanstvo, novo u Europskom parlamentu, dakle osjetila sam kako to izgleda imati posla s lobistima. I moj osobni izbor je bio da na, svom, na svojoj web stranici, dakle, objavim e, kada se susrećem sa lobistima, kada su oni zatražili te susrete. Jasno je da to ne znači ništa, zato što se taj sastanak odvija iza zatvorenih vrata, ali to je po meni bio prvi korak, dakle spontani korak, jedna moja vlastita inicijativa kako bi dakle uključila u svoj rad e, osobe koje ne mogu ući dakle plaćanjem kako bi oni bili dijelom donošenja odluka. E, dio sam i radne skupine koja se bavi revizijom e, dakle, poslovnika Europskog parlamenta i za mene je čast, radim sa gospodinom Korbinom, dakle čast mi je da radim s kolegama koji su jako talentirani kolege. Međutim, moram reći da sam tijekom e, rada u ovom e, odboru istaknula potrebu revizije kodeksa ponašanja i unatoč dobrim namjerama, to doznam iz maila koji sam dobila danas, je izbor je radne skupine da se ne bavi dakle pitanjem kodeksa ponašanja. Tu se recimo, tu bi se trebalo jasno navesti koji su to darovi koje zastupnici mogu primiti ili ne, tu su pitanja jako jasna, ali kada je riječ o konzultacijama tu je stvar maglovita. Po meni prvi korak bi bio i nadam se da ćemo tu napraviti dobar korak unaprijed za razliku od prošlog saziva, dakle prvi korak bi bio da se ozbiljno pozabavimo ovim problemom zato što trenutno ne postoje pravila koja bi zabranila osobi koja je u sukobu interesa, a ona sudjeluje u radu određenog odbora ili radne skupine. Dakle, mi moramo dati dobar primjer, pozitivan primjer europskim građanima i to bi bila poruka i kojim bismo građane ponovno približili institucijama, a na institucije se znamo gleda kritičkim Znamo dakle da se na institucije gleda kritičkim okom. Dakle, za razliku od ove situacije u radnoj skupini, nadam se da se doista možemo hvatiti u košac s ovim problemom, zato što je ono ključne važnosti za e, od obavljanje uspješnog posla u ovom tijelu. Hvala lijepo, mislim da se nitko više ne javlja za riječ, pa onda dozvolite da i ja postavim pitanje. Stvarno da se vratimo na onaj sam početak prezentacije gospodina Bertoka. Zapravo je to više jedno teorijsko pitanje čini mi se, molim vas ispravite me ako nisam u pravu, mi se čini u vašoj prezentaciji da su transparentnost i povjerenje fiksne kategorije. A dok s druge strane imamo i dinamičke kategorije koje se mijenjaju kroz vrijeme i prostor. Dakle, ono, gledajte, vi ono što gledate, kako vi tu kategoriju percipirate u određenom vremenu na određenom mjestu, to možda nije isti način percepcije, to je taj dinamički element koji bi trebalo unijeti u nekom drugom periodu. Druga stvar, ono ponešto što sam ja o tome čitao, ukazuje da je to možda jedna negativna korelacija među njima, ali da pokazuje na nešto vrlo određeno. Što je veća transparentnost, to je manje povjerenje, što je samo po sebi zvuči užasno paradoksalno, ali ovisi o tome iz kakvog, kakve političke kulture dolazite. Ako dolazite iz političke kulture gdje su sumnje strahovito visoke, onda ste uvijek skloni tome reći, a toliko toga oni objavljuju, pa koliko su onda tek ostavili još skriveno i tajno i Prema tome, jako je teško te činjenice kvantificirati općenito i promjeriti. A kako vi to onda radite? Ja mislim da ste vi uglavnom govorili o tome da treba puno informacija objavljivati. Ja isto tako mislim da previše informacija umanjuje povjerenje. Prema tome, kako vi određujete svoje prioritete i kako ćete provjeriti ovo što ste naveli, te podatke? I na samom kraju, na kraju transparentnost lobiranja, to ima sigurno veze sa onim što će i građani poslije misliti o politici. Dakle, ako imamo, da li oni imaju jedan isti pristup vlastima i građani i lobisti ili nemaju. I mislim da bi to bilo recimo jako dobro provjeriti i to bi bilo velike pomoći upravo određivanju u kojoj mjeri o tome ovisi povjerenje građana i kako se ono kreće. A sada dozvolite da vama dam riječ, kako biste vi odgovarali, možda da idemo obrnutim redoslijedom, pa gospodin Blomer da počne prvi odgovarati na pitanja. Hvala lijepo na pitanjima. Gospodine Gigol, da nešto odmah raščistimo u vezi ovih podataka koje smo koristili za studiju. Uglavnom iz dva izvora. Jedno je iz postojećeg greko izvješća koje smo gledali, a kad smo radili studiju, a to je bilo između svibnja i lipnja. Dakle, greko izvješće koje je bilo za to, u tom razdoblju i objavljeno. Onda, osim tog izvora podataka, smo koristili naravno i izravnu anketu koju smo proveli među članovima parlamentarnih administracija u trećim zemljama i onda onaj povratak informacija koje smo dobili nakon što smo proveli našu anketu, to smo koristili i to iz tih zemalja, ali i iz Grekova. I neke smo izvješća koja su bila već objavljena u Grekovu, pa smo i njih koristili i koristili dodatne informacije iz tih izvješća. Zadnja, međutim, točka bi bila da za zemlje članice i nije baš komplicirano recimo pregledati kakav je zakonski okvir kojim to omogućuje. Međutim, kod našem iskustvu je velika razlika između onog što sam zakonski okvir nudi ili predviđa i ono kako izgleda to u praksi i što vi u praksi možete opće dobiti. Stoga se volimo slanjati na izvješća Rekoa i na podatke kojima barataju ljudi koji su izređivali Grekova izvješća. Ali još uvijek ne razumijem predsjedavajući nešto. Ako vidim recimo ove tablice u izvješću, čini se kao da su tu samo one zemlje navedene kojima je nedavno provedeno i napravljeno greko izvješća, ali ne vidim nigdje rezultate e, onih prema podacima koje ste postavili izravno s zemljama članicama. Dakle, gdje možemo vidjeti te rezultate? Da vidimo ovo što ste zaključili, te režime koje ste tu prikazali na temelju podataka koje ste dobili izravno od zemalja članica. Mislim da sad razumijem, tamo gdje vidite gdje imate prazna mjesta u tablicama, to znači da nismo dobili informacije o sustavu koji funkcionira u dotičnoj zemlji članici, jer nam oni nisu jednostavno odgovorili na našu anketu i naša pitanja. Oprostite, možda sam ja zbilja bedast, ali... Evo, tablica 5, stranica 25 tu nemate uopće sve zemlje članice navedene, a nemate imate dobro prazna mjesta neispunjena, ali imate ograničenje jer nemate zemlje članice sve. I to je zapravo slučaj kod svih ostalih tablica i to mi nije jasno. Nemate 28 rubrika, linija za 28 zemalja članica. Tablice, broj zemalja članica prema ovim tablicama ima veze s tim koje smo zemlje u tom trenutku analizirali. Dakle, mi smo gledali izvješća Grekoa i, rezultat, i odgovore koje smo dobili na naše upite za one zemlje u tom trenutku. I sad, ovisno koje specifično pitanje bilo određeno, nismo imali za sve podatke. Niti su bili svi spomenuti u tom Grekovom izvješću u tom času. Znači, nije bilo potrebe uvijek imati za svih 28 zemalja jer za neke nismo imali informacije, pa nismo mogli onda ni verificirati da li, je, po, da li su oni ispunjali neke određene kriterije u tom času. Dobro, ja bih stvarno bio sretan kad bi se sve te tablice mogle dopuniti, da vidimo onda recimo da kažete za te te države nije bilo informacija, nije bilo grekovog izvješća, nisu dali odgovor na upitanje. I onda niste imali informacije, jednostavno. Za mene je velika razlika u tome da li vam je recimo neka rubrika prazna zato što niste imali taj režim ili zato što niste dobili tu informaciju. I za mene je sad vrlo bitno naknadno znati koje sustave imamo, koji kako funkcioniraju pojedine zemlje članice od ovih 28 naših članica. A još uvijek mi nije to dovoljno jasno ili transparentno jer nemam svuda navedenih svih 28 rubrika. Ja bih volio da imamo svih 28 za našu komparaciju pa ako nemate informacije napišite u njihovoj rubrici zašto ih nemate. Onda bi to bila jedna kompletna situacija, potpuna. Dobro, možda se mi tu igramo stvarno ono ping ponga na preko stola, ali ja smatram da tu u vrlo konkretnom obliku nije sve pokriveno, nije sve potpuno. Vrlo, vrlo specifično i jasno. Dobro. Ja ću biti vrlo kratak. Dakle, vi ste nam dali podatke Evropskih, e, Evropskog parlamenta za odbore i to na temelju onih akreditacija koje imate, ali to nije bilo uopće javno dostupno, nego je to vaš e, vrlo, vrlo zlatni kolege iz ureda e, i tajništa koji su zato nadležni bili i nama obavili i dali. A sad na pitanje. Prvo što ste htjeli znati su bile brojke. Ne sad da vam nešto pojasnimo. Ja nisam govorio o nekim konkretnim grupama. Ja sam rekao demokracija i raznolikost interesnih skupina i trebaju vam interesne skupine opće da provodite svoju politiku jer vam treba razmjena podataka. Prema tome vi ovisite o tim resursima, oni vam daju podatke koje ćete vi onda analizirati. I sad, ono što ćete vi naknadno raditi, vi morate procesuirati te informacije pritom ne smijete biti prezagušeni njima. I sad, nećemo reći organizacije, nego neke organizacije, ima jako puno ljudi koji su akreditirali pri e, parlamentu, recimo i drugim europskim institucijama. Neke druge imaju po jednog, samo i malo, ali neke organizacije imaju jako puno političkih područja koja prate i na kojima rade, pa zato im treba jako puno ljudi. Zato bi sad možda bilo zgodno provjeriti i napraviti jednu reviziju toga koliko ljudi dolazi u parlament, ko spada kamo u koju organizaciju, napraviti jednu analizu zapravo vrijednosti onog što ispadne iz toga što oni rade pa da se vidi da li je to bilo stvarno potrebno i e, šta se de facto tu skriva. To je ono što se skrivalo iza ove točke konkretne. Međutim, Europski parlament je razmišljao da ograniči broj akreditiranih osoba po nekoj organizaciji ili za sve organizacije ujedno. To je bilo vaša preporuka, zar ne? I to je sad nešto sasvim drugčije od ovog što vi sad govorite. Ne. ja govorim o organizacijama, recimo konzultinga, konkretno ovaj konzulting predmetni, ima jako puno individualaca koji su tu akreditirani. U odnosu na točku broj dva. E, I još da se vratim, ovo nisam uopće svjestan da li nacionalne vlade, i ispravite me ako sam u krivu, da li je neka nacionalna vlada uopće ograničila broj individualaca koji se mogu akreditirati i sudjelovati. Ali primjerice, kad uzmete Washington, vi ćete imati više interesnih skupina individualnih lobista nego bilo koji parlament na svijetu, koliko sam ja upućen u to u relativnom i apsolutnom iznosu. Prema tome, bitno je da se omogući dobar pristup kvalitetnim informacijama kako biste vi mogli kasnije te informacije na adekvatan, dobar način procesuirati. I da se vratim na ovo, sigurno možete imati puno dolazaka, ali možda ćete trebate vidjeti što se vama sprema, to ćete najbolje kroz takve kontakte shvatiti. Onda pitanje je bilo kako će se olakšati rad građanskim inicijativama i takvim nekim NGO-vima i takvim skupinama. Ne želim tu biti previše normativan i vama određivati kako vi to trebate raditi, ali stvarno mislim da bi odbori trebali olakšati posao upravo takvim građanskim inicijativama i sličnim skupinama jer kad pogledamo nakon svih ovih konsultacija te skupine nemaju dovoljno sredstva, imaju puno manje sredstava od recimo profesionalnih lobističkih organizacija i sličnih i oni odlaze i ako biste vi dakle njima mogli olakšati E, da dođu na ta javna konsultacije ili da dođu do stručne pomoći, ako im recimo možete pomoć oko troškova poslovanja, e, putovanja i sličnog, onda bi tu bitno olakšali njihov život. Jer vidjeli ste i sami iz ovog ovih podataka da imamo različite politička područja koja su manje obrađena bila iz koje su se koje postoje puno manje javnog interesa i, i, interesa među građanskim inicijativima i NGO-ima jer jednostavno nam je bilo težak pristup, teško je dostupno. Vi biste mogli naravno provesti puno šire savjetovanja kad bi vam više njih moglo doći, ali to znači pitanje resursa i njima olakšanje uvjeta pristupa, dakle da dođu. Mislim da bi od takvih širih konsultacija i savjetovanja onda svi imali puno više koristi na kraju. I oni, ali i parlament. I komisija. Mislim, zato je i komisija kod svojih različitih procjena učinaka i ostalih stvari u zadnje vrijeme jako puno pomagala da proširi e, broj dionika. Zatim, podaci o NGO-vima su vrlo zanimljivi. Na, pogledajte tablicu 4 na stranici 64. Ja nisam sad govorio sam o NGO-vima koji imaju nužno puno utjecaja. Nego kad pogledate od prave točke, recimo od ovih koji su donekle blago utjecajni do ovih koji su, to je 56%, pa onda tek idu prema ovima koji su utjecajni ili jako utjecajno, ali NGO-vi se E, zapravo bitna je koliko su učestalo prisutni i koliko su onda aktivni u politici. I onda se vidi koliko je može biti važna njihova uloga u kompletnom donošenju odluka, dakle odlučivanju o politikama i kasnije o provođenju tog istog među građanima. Što je isto tako vrlo zanimljivo u političkim ciklusima. Na stranici 63 je ovo gdje smo mi pratili jedan ciklus politike i to je bilo bitno tko je gdje kada ulazi u to i to opet ovisno sve o resursima. Neko može doći od točke A ići do točke Z zato što ima novaca, sredstava, mogućnosti da to radi, drugi ne mogu. Prema tome nemojte misliti da nije svaka točka ili svaki razdoblje unutar političkih ciklusa jako bitan, nego je bitno kako se to pokriva, u kojoj mjeri ljudi imaju resurse da to prate. Onda imate recimo različite think tankove koji tu sudjeluje ili imate recimo one pitanje naravno kad se dolazi i kad se radi na nekom zakonodavnom postupku kako će se to do kraja sa javnošću uskladiti u kojoj mjeri će se to uopće dovesti do kraja, onda je pitanje jasna implementacija. Ali u svakoj zemlji, u svakoj političkoj areni gdje imate interese, imate i potrebe, ovisno gdje ste unutar samog zakonodavnog ciklusa za dodatnim aktiviranjem kako bi se i javnost o tome obavijestila. Zatim, pitali ste kolika je bila stopa odgovora na vaša pitanja, upitnike koje ste poslali u okviru vaše ankete. Mi smo imali samo 71 odgovor jer e, zato što ljudi ili nisu bili svjesni da smo mi od njih tražili odgovore ili su jednostavno svi bili prezaposleni. Ja mislim da je u biti jedno i drugo. Ljudi nisu bili u mnogima koji nisu poslali podatke bili svjesni koliko je važna ova rasprava o transparentnosti i zato nisu ni odgovarali niti registrirali da smo im poslali upitnike sa pitanjima. s druge strane, mnogi nisu stvarno imali vremena, pa jasno vidite koliko ima tisuća tih lobista i koliko se oni kolikom su kaotičnom poslu. Međutim, mislimo da je cijela ova rasprava poboljšala način donošenja političkih odluka i čitavu rad i sve što se vrti u tim političkim arenama. I mislim da je povećanje i dovelo do apsolutne povećanje transparentnosti u političkim organizacijama i tijelima koje smo mi studirali, koje smo ovdje analizirali u okviru naše studije. Hvala. Imam još jedno pitanje vezano uz e, lažne navode u životopisima. Jeste li uopće o tome razmislili? Na primjer u nekim zemljama poput e, Španjolske ne postoje nikakva mogućnost provjeriti jesu li navedeni podaci točni. No, hvala da nismo to analizirali, nismo analizirali životopise zastupnika iz Europskog parlamenta. Ja to ja smatram da je integritet e, i da su znanja tih osoba e, u redu, to je vjerujem na riječ, ako pogledamo odbore, budući da je parlament bio toliko nova, morali smo poslati tu anketu, nismo mogli pogledati stručnost. To, a to je bilo nešto što smo zapravo izvorno htjeli i u izvornoj studiji da smo to godinu dana ranije napravili, onda bismo eventualno mogli pogledati i razinu stručnosti i iskustvo parlamentarnih zastupnika koji su izvjestitelji i izvjestitelji sjeni i njihovo znanje vezano uz njihove nadležnosti, naravno da to čini veliku razliku, e, ta mogućnost da procesuiraju informacije, da ih e, analiziraju, sve informacije koje pristižu iz e, interesnih skupina. I možda da još i pogledamo tu varijaciju, mislim, mijenjamo osobe u svakom parlamentu eh, iz političkih razloga, mijenjamo i nadležnosti osoba, a imati jednu vrstu kapaciteta ili institucionalnog pamćenja za svaki odbor za analizu politika, mislim da je to isto tako jedna od važnih preporuka i jedna važna točka. Niti jedan drugi politički sustav za koji ja znam bi dopustao takvu razinu novog razmišljanja i e, osvježenja u svakom parlamentu, čak i u Sjedinim američkim državama gdje imamo promjenu administracije, ipak imamo dakle i dalje državne službenike i u jednom kraju su isto, tako u pojedinim ministarstvima. I mislim da bi pozitivno za te odbore bilo imati takav jedan kontinuitet znane ali što se tiče životopisa, tu moram vjerovati na riječ onome što u njima stoji. Hvala. Dakle, najteže pitanje je kako vidjeti uzročno, uzročnost i ovu obrnutu korelaciju. Podaci su vrlo ograničeni evo mogu vam dati nekoliko konkretnih primjera, nedavnih primjera, ali malo udaljenih primjera. Kao prvo ako pogledamo različite kontinente, meksički predsjednik čilenski predsjednik u prošlom, prošloj godini zbog različitih utjecaja povijesno i povijesne tradicije imaju trenutno sada alarmantno nisku razinu e, povjerenja, dakle sam predsjednik koji je trenutno na vlasti, ali i e, vodeće osobe. Mislim da bi negativne posljedice da su one odmah vidljive i na izradu politika i da su se oni dosta relativno stabilno drže. Kanadski predsjednik prije deset godina je bio upleten u jedan skandal sponzorstva i nije uspio dobiti ponovno izbore nakon toga. Ili je primjerice posljedna stara nizozemska poslovica, povjerenje pristiže na nogama, a odlazi na konjim. Dakle, izgraditi povjerenje jedna stvar, ali ponovno povratiti povjerenje kad je ono izgubljeno je jako teško. Sada zapravo identificiramo koji su to čimbenici, a transparentnost je jedna od njih. Uključivo donošenje politika, naravno, to je nešto što se nastavlja na pristup informacijama, ali drugo, dakle kvaliteta, politika, integritet, e, ustupanje usluga, primjena ne samo pravila, već isto tako i vrijednosti načela i to je sve vrlo važno. Trenutno smo još na početku tog malo više znanstvenog istraživanja ovome, ali to radimo zajedno sa organizacijama koje se bave prikupljenim sredičkim podacima u državama. Vrlo kratko, jedno pitanje vezano uz objavu informacija. Moje iskustvo, moje znanje ukazuje na to da što je viša razina vlasti, to se očekuje i veća razina transparentnosti. Bilo da se radi o poslu donošenja odluka ili o objavljivanju financijskih informacija ili informacija vezanih uz e, imovinu. No, iskustvo pokazuje da postoji manje usredotočeno se na to da se provjeri to isto. Neke države OECD to rade, ali samo 16-17% njih doista vrši reviziju, vrši miniranje podataka. I mislim da je to razlog zbog kojih mnogo političara sami objavljuju te podatke, otvaraju vrata javnosti i eto opet rečeno ta parlamentarna kontrola to može stoko riješiti. U potpunosti se slažem sa talijanskom kolegicom da nam je potreban proaktivan pristup, da ne čekamo. Vidjeli smo u Italiji u proteka dva desetljeća tri velika vala pokušaja da se donesu zakonodavne akcije o lobiranju. Ne morate s time čekati, možete to sami napraviti tako što sami objavite informacije. Mislim da to je pravi način i ono što se i danas očekuje u 21. stoljeću. Hvala lijepa. Evo sada je slučajno na meni red da zahvalim našim trima stručnjacima na ovoj vrlo korisnoj informativnoj raspravi. Mislim da imamo tu mnoštvo informacija koje ćemo moći iskoristiti u raznim kontekstima, ali naravno prije svega i u kontekstu izvješća kojeg izrađuje naš izvjestitelj. Stoga vam lijepa hvala, hvala vam na vašem vremenu i ostat ćemo u kontaktu zato što svi želimo moći u idućih mjeseci crpiti iz vaših e, podataka. Iduća faza, dragi kolege, je ta da ćemo sada pokušati imati raspravu sa potpredsjednikom komisije Fransom Timmermansom, ali ne želimo da nas ta želja dovede u to da proces zastane. Imaćemo raspravu 19. studenog o nacrtu izvješća s ciljem da glasujemo na razini odbora rano na početku nove godine i zatim onda idemo dalje. Stoga hvala vam, dragi kolege, mislim da sada možemo preći na sljedeću točku. To je zapravo zadnja točka na našem dnevnom redu vezano uz ulogu Europske unije unutar Ujedinih naroda. Kako postići bolje ciljeve europske vanjske politike i pozdravljam tu našeg izvjestitelja za mišljenje Davida McAllistera koji će, ja mislim, predstaviti u kojoj smo sada fazi s ovim izvješćem. Trenutno najme gledamo kompromisne amandmane i siguran sam da nam može u tom smislu dati puno informacija. Predajem ti riječ. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, dragi kolege, hvala vam lijepa, pokusat ću biti kratak. Što se tiče mog izvješća, e, uloga Europske unije unutar un imamo sve ukupno 41 amandman, od toga 10 od strane Pučana, 7 od socijalista demokrata, 9 od GUE, pet iz ECR-a, četiri iz kluba zastupnika ALDE, četiri iz Zelenih i dva iz kluba zastupnika FDD-a. Većina, većina amandmana e, sam uključio moje izvješće, pocijenio sam ih smislenim i dobim e, nadoknadom, to dodatkom. Sve skupa smo se složili da bi Europska unija trebala dugoročno gledano dobiti veću važnost unutar ujednih naroda. Mi se slažemo u tome da bi trebali imati veću transparentnost u UN-u, prije svega što se tiče sredstva koje stoje na raspolaganju Europske unije i državama članicama Europske unije, budući da smo mi najveći financijski uplatitelji. Stoga bi trebali imati veću vidljivost naših e, financijskih sredstava i učinkovitosti financijskih sredstava koje uplaćujemo preko Ujedinjenih naroda. I parlament bi toga trebao redovito i opsežno raspravljati i dobiti informacije o tome kako se doprinosi Europske unije koriste. To znači tako da bi trebalo imati veću vidljivost za e, sredstva koje se stavljaju kao poticaj u pojedine projekte. 16. rujna sam se sastao sa izvjesljem u Sjeni svi su bili na tom sastanku prisutni, osim izvesti u sjeni iz kluba zastupnika Zajedno smo izradili četiri kompromisna amandmana, nakon što sam ja već pripremio prve prijedloge. Jedan taj amandman je još danas prije podne nadopunio. Sadržano gledano se tu radilo o okuplavanju amandmana koji traže jačanje pozicije Europske unije i koji podsjećaju na um, obveze i uh, odgovornosti Europske unije kako UN. Radi se o takoj pojačanoj suradnji između Europske unije i Ujedinjenih naroda o ulozi visoke predstavnike, predstavnice i općenito reformi vijeća sigurnosti. Osim toga su uh, socijalisti demokrati i GUE predložili još jedan daljnji kompromis amandman koji traži ustanovu parlamentarne skupštine Ujedinjenih naroda i to smatraju prvim korakom ka demokratizaciji jednih naroda. Budući da se taj pristup usmerava prema ustanovi jednog takozvanog svjetskog parlamenta, ja kao izvjestitelj ne mogu dati svoj, svoju podršku tom amandmanu i predla, polažim od toga da će barem moj klub zastupnika smatrati isto kao i ja. Zatim isto tako gospođa Tapadel je isto tako podnijela još jedan amandman gdje se poziva na ženu kao sljedeću kandidatkinju za glavnu, glavnu tajnicu jednih naroda. I tu isto tako ne postoji potpuna sloga između svih izvjestitelja. Što se mene tiče, sljedećeg ponedjeljka predviđam e, da će e, moje izvješće biti gotovo i da ćemo o njemu raspraviti na našem sastanku. Još jednom želim zahvaliti na dobroj suradnji e, svim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa našem izvjestitelju. Što se tiče kompromisnih amandmana, naravno da naša pravila dopuštaju da dva ili više kluba zastupnika zamijene amandman kompromisnim amandmanom i da zatim izvjestitelj o tome daje svoje mišljenje što se tiče kompromisnog amandmana A koje tu predlaže samo jedna jedna skupina individualnih osoba, sam da je to zapravo kompromisni amandman kojeg je izvjestitelj predao u svojoj dužnosti kao izvjestitelj, dakle gdje se ne radi samo o amandmanu koji isključivo dolazi iz europskih puća, to sam da je, tu došlo do male greške u našem dokumentu. Kao prvo, Leinen ima riječ, zatim kolegica. Da, hvala. Hvala Davidu McAllisteru na ovim kompromisnim amandmanima koji u eh, koje ponajprije gledaju na to kako možemo EU dati veću ulogu unutar naroda i kako možemo pozvati države članice eh, na bolju koordinaciju kako bismo govorili jednim glasom na globalnoj razini. Ja sam također izrazio podršku ideji da parlamenti dobiju veću ulogu unutar naroda. Mislim da globalizacija u svijetu dovodi do toga da imamo sve više tema koje se tiču svakodnevnog života svih ljudi. Bilo bi zapravo logično da ne samo izvršna vlast, već i zakonodavna vlast sudjeluje u tome na globalnoj razini i to ne samo kao promatrači, kakva je međuparlamentarna udruga, to je i Greenpeace, to je Amnesty International, to su promatrači, dakle to ne odgovara statusu domova, statusu izabranih zastupnika, dakle da oni budu samo promatrači. Parlamentarna skupština je prema vama svjetski parlament. Pa, mislim, da, to je jako pojednostavljenje, ali o tome se zapravo uopće ne radi. Radi se o tome da parlamenti pri Ujedinim narodima dobio institucionalnu ulogu, slično kao što je bilo i na početku rada Europskog parlamenta. Europski parlament je bio savjetodavno tijelo koje je e, primalo informacije, koje je bio, savjetnik, e, a sada, nakon što je ovaj parlament već dva puta na plenarnom zasjedanju sa velikom većinom zatražio parlamentarnu skupštinu pri Ujedinim narodima, ne bismo sada trebali napraviti korak u natrag sa krivim asocijacijama, sa tim pojmovima svjetskog parlamenta i drugima. To su akademske rasprave, o tome se uopće ovdje ne radi, već da ne zatvorimo put tome da se uspostavi parlamentarna skupština na globalnoj razini, što bi dovelo do veće transparentnosti zato što bi tu onda to sve bilo, bilo i oporbe, a ne samo vlade, što bi dovelo i do veće dinamike, zato što parlamenti odlučuju većinom, a ne jednoglasno. A na posljedku dovelo bi i do veće kontrole, vezano s to što se događa na razini jedinih naroda sa povratnim informacijama za naše građane, zato što znamo da je to sve jako, jako udaljeno od svakodnevnog života ljudi i onaj tko se baš posebno za to ne zanima, nema zapravo puno prilika nešto naučiti o tome ili saznati. I stoga se nadam da klub zastupnika Pučana neće na to negativno reagirati, već da će pokazati određenu otvorenost za zapravo ono što smo već e, jednom zajedno i odlučili. Hvala vam lijepa gospodine Lajnen, gospođa Taparel. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljima iz Sjene i drugima koji su se javili u ime e, klubova. Kao što znate, ja sam izvjestiteljica za klub SID-a ovom nacrtu mišljenja. Ja sam se već susrela sa izvjestiteljem tijekom prošlog tjedna i složili smo se oko određenih točaka. Predstavili smo kompromise. Prihvatili smo kompromis od strane izvjestitelja o reformi Vijeća sigurnosti UN-a te suradnje između Europske unije i drugih međunarodnih organizacija, ali oko dvije točke se nismo uspjeli složiti i žao mi je zbog toga. Prvo je stvaranje jedne UN-ove parlamentarne skupštine, to smo podržavali i mi i klub GUE. Predstavili smo, podnijeli smo amandman, kompromisni amandman, nažalost nismo se uspjeli složiti, nadam se da ćemo se do kraja ipak uspjeti složiti. Argumentacija je već predstavljena s tim u vezi. Druga točka koja mi je posebno prirasla k srcu tiče se izbora generalnog tajnika UN-a. S kolegicom Bresom podnijela sam amandman koji traži od Europske unije da podrži europskog kandidata, i to ženu, to bi se trebalo imenovati na ovu funkciju. Ovaj amandman je odbijen od strane kolege Mekalistera. Međutim, ja tražim od drugih e, klubova podršku za ovaj amandman kako bi se odabrala, dakle, Evropljanka na ovu funkciju. Ja sam podnijela usmeni amandman koji veli sljedeće tražimo da se podrži ženski kandidat na im na funkciju generalne e, tajnice, potom želimo dakle ohrabriti kandidatkinje bez obzira na njihovo geografsko porijeklo. Mislim da je ovo jako važno, to je podrška ženama liderima od strane Europskog parlamenta kako bismo se osigurali u rodnu ravnopravnost na ovim položajima. na koncu Europski parlament nije veliki podržavatelj žena, a ja želim reći da je rodna ravnopravnost jako važna, o tome se govori i u izvješću o reformi izbornog europskog izbornog zakona i to je nešto što nam je, do čega nam je jako stalo ovdje u odboru. I zato mislim da bismo trebali podržati žene na ovim vodećim položajima. Nadam se da će se drugi politički klubovi složiti s ovim mojim prijedlogom. Po onome što sam do sad čula, čini se da se slažu, ali evo ovim putem e, molim vašu podršku kada se bude glasovalo ovom amandmanu idućeg tjedna. Mr. Scholz. Gospodin Scholz. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ispričavam se kolegima na kasnom dolasku, ali e, bili smo upravo i na sastanku e, odbora za unutarnju trgovinu, raspravili smo o TISAJ, pa ne mogu biti na dva mjesta isto vrijeme. Želim zahvaliti izvjestitelju na predloženim kompromisnim amandmanima. Što se tiče mog kluba zastupnika, mi se slažemo sa formulacijom. Pokušali smo također i dodati još neke stvari Nadamo se da sa svim ovim dodacima i u smislu postizanja kompromisa i sa sastanka vezano s kompromisom mada ćemo sada osvajati dobar konačni rezultat. Ja prepostavljam da je uvijek teško govoriti o ulozi Europske unije unutar jednih naroda, a da se pritom ne pomiješaju politički aspekti i institucionalni, to je strukturni aspekti, dakle da ograničimo našu samu viziju što mi želimo kao staviti u mišljenje za rad nadležnog odbora za vanjske poslove. I stoga će moj klub zastupnika podržati bilo kakav prijedlog gdje se radi o ponovnom razmatranju e, institucionalne strukturne uloge Europske unije unutar un ali da to ne pomiješamo sa političkim izazovima o kojima treba raspraviti u odboru za razvoj ili u odboru za vanjske poslove, dakle kada se radi o takvoj ulozi Europske unije unutar un Stoga se nadam da ćemo imati dobar sastanak sljedeći put i isto tako ćemo podržati i ovo pitanje koje sada upravo postavljeno, dakle, zašto ne unijeti i u Ujedinjene narode e, načelo rodne jednakosti, ali to predstavlja izazov za sve države članice. To znači da sve države članice moraju imati razumijevanja za izražavanje podrške za jednu takvu kandidaturu. I ja mislim da bi uloga Europske unije trebalo tu upravo postaviti to pitanje od jednakosti, jer je stvarnost u mnogim državama članicama drugačija nego što smo mi već postigli. I stoga je to pitanje demokratizacije, toga da te organizacije bolje održavaju, održavaju samu stvarnost, tu bi Europska unija mogla odigrati pozitivnu ulogu. Hvala, Jose Marija. Hvala vam. tri primjedbe žena na čelu Ujedinjenih naroda. To je izvrsna ideja. I izvrsna. Ali to bi dakle bio samo drugi jedan prijedlog, a druga tijela bi mogla dati slične prijedloge. I ukoliko smo samo kritični, trebali bismo početi davati takve prijedloge za naš dom. Nisam siguran da ćemo u tome uspjeti kao prijedlogu. Dakako, u izboru bismo mogli uspjeti. Imali smo dvije žene predsjednice Europskog parlamenta, veli predsjedavajući. prijedlog da žena bude predsjednica parlamenta, to nismo čuli tijekom zadnjih izbora. Pustit ćemo dakle to glasačima, ali istina je da smo imali dakle bolje iskustvo nego Ujedinjeni narodi, gospodine predsjedavajući. Drugo, dakle izmjena strukture u vijećnici, znači kako je rekao Joe Linen, Mislim da je to neizbježno nešto moramo poduzeti i to brzo. ne bih htio stvoriti novi dom. Bio bih prije za jedan dom, njegov saziv koji će zamijeniti neučinkovito trenutno trenutno neučinkovito tijelo. Dakle, dovoljno imati jedno nekompetentno tijelo, da imamo ta dva takva, to bi pogoršalo situaciju. I treće, amandman C. Kratko, uzimam u obzir nešto što sam predložio. Traži reformu vijeća sigurnosti e, Ujedinjenih naroda. Prihvaćam da bi se to što sam predložio moglo odbiti, ali ja ne iznosim ovako maglovite prijedloge. kako da, reforma u vijeća sigurnosti da, ali na koji način? Ja sam govorio, on spominjao pravo veta. Mislim da bi to demokratiziralo to tijelo. Koliko ovo veto ne bi ovisilo o jednoj članici, dakle trebalo bi biti potrebno dva ili dvoje, dvije ili tri članice kako bi se uspostavilo veto. ali da sve ovisi o jednoj jedinoj zemlji, to meni nalikuje nešto iz srednjeg vijeka. Hvala vam. Thank you. I give the floor back to the rapporteur. Hvala, je već izvjestitelju da odgovori. Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Ähm, ich glaube, die Hvala lijepa predsjedavajući. Mislim da je rasprava danas u podne pokazala kako se u mnogim točkama slažemo. Međutim, mogu ustanoviti da imamo tri stvari u kojima nemamo usuglašavanje. Prvo, to je uloga parlamentarne skupštine u Ujedinjenim narodima. Ovisno o tome kojeg aspekta gledate, to vi ćete to možda nazivati svjetskim parlamentom ili ne. Drugo, pitanje potpore za ženskog kandidata za buduću glavnu tajnicu UN-a. I treće, mislim da ćemo imati još danas možda još jedan usmeni amandman od vas, gospodine Šolcu i Meguja. Pa onda mislim, evo sad sam konstatirao da tu nemamo usuglašenja u tim točkama, pa mislim da bi mogli u ponedjeljak o tome još glasati i probati se dogovoriti kako bi ovako ili onako postigle neko, neku zajedničku poziciju. Hvala vam, to je razumno stajalište, dakle glasujemo idućeg ponedjeljka 28. rujna. Bojim pa se da neću nazočiti jer se održala kongres laborističke stranke. Kao što znate, kao što znate, izdižemo se, barem kada je riječ o broju članova i tako ću propustiti glasovanje. Želim vam dobar sastanak. Dolazimo do kraja ovog sastanka. Idući redovni sastanak Sada to održava 28. rujna, a idući 22. listopada. Hvala vam, sastanak je zatvoren. Završen.